Good afternoon, ladies and gentlemen. sve da zauzmu svoja mjesta. Nastavit ćemo sa dnevnim redom današnjeg sastanka i vrijeme za glasanje. Vidim da za glasanje imamo potreban kvorum. Izvjestitelji su prisutni, barem za neka izvješća. I možemo započeti s godišnjim izvješćem za 2015. o zaštiti financijskih interesa Europske unije borba protiv prijevara. Izvjestiteljica Đufrida. Započinjemo s kompromisom 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 2. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 13. Za. Protiv. Suzdržani. Provjerimo elektronički. Amandman 13. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Kompromis 3. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis 4. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 23. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis 5. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis. Amandman 30 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 42 za, protiv, suzdržani. Mislim da je usvojeno, no provjerimo elektronički. Amandman 42. glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 43 za, protiv, suzdržani, jeno. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 56 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 57 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 59 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Konačno glasanje je poimenično, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Mišljenje je usvojeno 28 za 8 suzdržanih. Čestitamo. Sljedeće glasanje. Glasamo razrešnici za 2015. opći proračun Europske unije, Europska komisija, izvjestiteljica Iskra Mihajlova. Započinjemo s kompromisom 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 14. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 14. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 15. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Kompromis 3. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 25. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 26 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 31 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis šest za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis sedam za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 45 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 47 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 48 za, protiv, suzdržani. Mislim da je usvojeno, no provjerimo elektronički amandman 48. Glasanje je otvoreno. 48. Glasanje je zatvoreno. Ne možemo prihvatiti glasanje jer EPP ima jednu osobu previše koja glasa. Okay, let us repeat the vote. Ponovit ćemo elektroničko glasanje, amandman 48. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 49 za protiv suzdržani odbijeno. Amandman 51 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 8 za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 55 za protiv, suzdržani, usvojeno. Konačno glasanje elektroničkim putem, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Mišljenje je usvojeno. Hvala. The next European semester. Prelazimo na Europski semestar za koordinaciju ekonomskih politika, godišnji pregled rasta. Izvjestitelj gospodin Hetman. Započet ćemo sa kompromisom 1. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 4. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman preverit ćemo elektronički. Amandman 6. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno.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 suzdržani, odbijeno. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, mislim da je odbijeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, Usvojeno. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Želite provjeru, amandman 17, elektroničko glasanje, glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 18. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 19. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 20. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 21. Za protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 22 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 32 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 33 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 34 za, protiv, suzdržani. Provjerimo elektronički amandman 34. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Kompromis 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 39 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 40 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 41 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 42 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 48 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 49 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 50 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 51 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Konačno glasanje elektroničkim putem, glasanje je otvoreno. glasanje je zatvoreno. Mišljenje je usvojeno. In favor. So thank you very much. This is for you. motion now we go for the draft motion for a resolution. sada idemo na prijedlog rezolucije o kašnjenju u provedbi operativnih programa fondova ESI, učinak na kohezijsku politiku i daljnji koraci. Izvjestiteljica sam i ja, pripremila je grupa EPP-a i gospodin Novakov. Počinjemo s kompromisom 5. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 40 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 55 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 66 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 68 za, protiv, suzdržani, provjerimo. Provjeravamo amandman 68. Elektroničko glasovanje je otvoreno. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. S jednim glasom razlike. Amandman 69. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 84. 84 je. Za, protiv, Oprostite, postoji usmeni amandman, pogriješila sam. Dakle, usmeni amandman. Imamo li kakvih e, primjedbi vezano uz usmeni amandman? Ne. Onda glasamo o amandmanu 84. uz usmeni amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 85. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 87. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 86. Ne, ne razmatra se zato što prelazimo na 89. Dakle, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 90. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11 uz usmeni amandman Imamo li primjedbi na to? Ne. Dakle, amandman 11. s usmenim amandmanom za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18. za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada prelazimo na konačno glasovanje. Elektronički glasujemo, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 33 glasa za. Hvala. Imamo, dakle, e, prijedlog rezolucije. Hvala vam lijepa što ste glasovali. Can you sign the question? Yes, I will. Okay, ladies and gentlemen. Dame i gospodo, molim vas da se smjestite. Nastavljamo raditi prema dnevnom redu sastanka regi, Prema poslijepodnevnom rasporedu, veliko mi je zadovoljstvo što mogu poželjeti dobrodošlicu gospodinu Lemetru. glavnom direktoru za regionalnu i urbanu politiku u Europskoj komisiji. Mislim da su mnogi od nas već imali prilike susresti se s gospodinom Lometrom, no ovo je prilika da mu poželimo dobrodošlicu na sastanku odbora za regionalni razvoj. Dozvolite da na samome početku, gospodine Lemetro, vam poželim mnogo uspjeha u području e, regionalne politike. Veselimo se zajedničkom radu sljedećih dva i pol godina, budući da zajedno s vijećem i komisijom krećemo s pripremamo za e, sljedeću generaciju regionalne i urbane politike, doduše za razdoblje nakon 2020. godine, ali E, svakako ćemo se usredotočiti na sve naše zadaće, dakle pitanje nadzora, e, zakonodavnih prijedloga i tako dalje. Imat ćemo još mnogo prilika sresti se tijekom tog rada. Kao i obično, daćemo ćemo vam 15 minuta za uvodno izlaganje, a nakon toga postavit ćemo pitanja, davati prijedloge i započemo naravno sa koordinatorima klubova zastupnika. Izvolite, dajem vam riječ. Gospođo predsjednice, draga gospođo Mihajlova, hvala vam lijepa. Ja bih također želio uputiti čestitke vama na samome početku, na ponovnom izboru na mjesto predsjednice odbora. Također mislim da je za pretpostaviti da E, su vaše dobre e, želje za moj uspješan rad djelomično motivirane i vašim vlastitim interesima. Prema mojem mišljenju ovo je pravi trenutak da razgovaram s ovim odborom. Kao što ste i sami rekli, imali smo se tijekom proteklih mjesec dana prilike E, sresti s vremena na vrijeme, barem s nekim članovima vašeg odbora, prvenstveno u listopadu kada ste održali zajednički sastanak sa odborom KULT i u odboru regija. No, sjećan je posebno dobar trenutak za ovakav sastanak kako bih vam mogao predstaviti koje su naše ambicije, kakav nam je program rada i kako bih čuo od vas što bi vas zanimalo i što biste željeli dobiti od nas u tijeku ove godine. Nije mi ni pošto namjera iznositi pretjerano veliki broj e, kontekstualno obojenih komentara Dozvolite samo da kratko kažem da se meni čini da će 2017. godina biti godina bez presedana. A kasnije ćemo tijekom razmjena mišljenja možda elaborirati ovu ideju. Nekoliko riječi o našem radnom programu. Želio bih održati kratko izlaganje koje će biti podijeljeno u tri tematska dijela. Prvi dio odnosi se na provedbu, to jest na sadašnje razdoblje. Drugi dio prezentacije tiče se e, zakonodavnih spisa koji su već u radu, a treći dio odnosi se na razdoblje nakon 2020. godine. Dakle, govorimo o budućim prijedlozima, prijedlozima koji se odnose na sljedeće programsko razdoblje. Što se tiče provedbe, nismo postigli u ovoj fazi ono što smo se nadali postići. Kada govorimo o razdoblju 2014. do 2020. prošle su tri godine od početka ovog programskog razdoblja i imali smo veća očekivanja. Ipak ima dobrih vijesti, rekao bih, E, te su se vijesti pojavile u proteklih nekoliko mjeseci. Naime, mogli smo vidjeti e, vrlo vidljivo ubrzanje, posebice u stopi odabira projekata u proteklih nekoliko mjeseci. I nadam se da ćemo otprilike za tjedan dana dobiti i konkretnu potvrdu te činjenice, zato što krajem ovog mjeseca države članice trebaju poslati ažurirane brojke koje među ostalim uključuju i stopu odabira projekata. U usporedbi s podacima koje smo dobili krajem listopada, mi očekujemo da će doći do prilično značajnog skoka i da će i brojke to pokazati. No, nema navodno nikakvog mjesta e, spavanju na lovorikama. E, iskoristit ćemo svaku priliku koja je pred nama kako bismo u državama članicama sa nadležnim vlastima ulazili u interakciju kako bismo ih prvenstveno potaknuli, a nakon toga i raspravili s njima o svim eventualnim preprekama s kojima se možda suočavaju na putu provedbe. No, ono što očekujemo jest da će 2017. godina biti godina normalizacije. Dakle, normalizacije stope provedbe i da ćemo do kraja ove godine ostvariti nešto što je prijeko potrebno prema mojem mišljenju kako bismo počeli razmišljati o budućem razvoju događaja sa jednog konkretnog dobrog polazišta, mi dakle očekujemo da ćemo do tisuće 2017. godine imati mnogo bolju sliku stanja e, u usporedbi sa prošlom godinom. Druga tematska cjelina o kojoj želim govoriti tiče se zakonodavnih predmeta na kojima se trenutačno radi. Postoje posebice dva koja su vam dobro poznata. Prvi je omnibus, dakle prijedlog omnibusa. Naizgled vrlo tehničke, stručne naravi, vrlo složen, no mislim da postoje i vrlo jasni i nimalo stručni ciljevi. Prvi cilj je postići još uvijek u ovom razdoblju i mislim da je to zapravo jedna jedinstvena šansa koju imamo, značajna pojednostavljivanja e, za krajnje korisnike. Smatramo da smo zaista uspjeli otići što je moguće dalje, a da pritom ne narušimo sustav koji je uspostavljen u velikoj mjeri smo se inspirirali rezultatima rada skupine na visokoj razini e, vezano uz pojednostavljivanje e, koje predsjeda gospodin Kalas. I nadamo se da ćemo s vremenom dobiti e, odobrenje naših prijedloga od strane su zakonodavaca. Kažem to zato što danas to nije 100% sigurno posebice pogledamo li kakva je dinamika radnih aktivnosti u vijeću. E, postoji i određeni otpor koji je meni malo teško razumjeti, no naravno i s vijećem i s vama spremni smo se angažirati, raspravljati, ponuditi objašnjenja o svemu onome što je zapravo u suštini dosta složen prijedlog. Nadamo se da ćemo tako postići dobar rezultat, a postići dobar rezultat u ovom slučaju je nešto što je također vezano uz vremenske rokove i tajming. Ja bih svakako još jednom apelirao na to da se radne aktivnosti organiziraju na način koji omogućuje da barem najkasnije 1. siječnja 2018. godine zakonodavni tekst oko kojeg su se su zakonodavci dogovorili stupi na snagu. Jučer e, se održao jedan kvalitetan sastanak između vaše izvjestiteljice gospođe Crayle i korega iz glavne uprave za regionalnu politiku i ponavljam mi vam i dalje ostajemo na raspolaganju kako bismo vam e, pomogli u e, radnim aktivnostima. Također bih se želio kratko osvrnuti na jedan relativno nedavan prijedlog koji smo iznijeli, a koji su, za koji su zapravo zaslužni događaji, e, u ovom slučaju tragični događaj ponekad se to tako događa. Pritom mislim naravno na naš prijedlog e, izmjene i dopune koji omogućuje da se kohezijska politika u konačnici koristi za iskazivanje više razine solidarnosti u slučaju ozbiljnih elementarnih nepogoda. Čvrsto vjerujemo u to da je krajnje vrijeme da pokažemo solidarnost i to na značajan, smislen način i da je pokažemo brzo. Nadam se stoga a i zbog jednostavnosti prijedloga koji je iznesen, da možemo očekivati da će se stvari završiti mnogo, mnogo brže nego što je to slučaj s omnibusom. I u konačnici rad na budućem razvoju događaja. Bio sam e, jako zadovoljan kad je prije nekoliko tjedana do mene došla informacija da parlament želi donijeti izvješće na vlastitu inicijativu o budućnosti kohezijske politike i da bi to izvješće e, u idealnom scenariju, kako ja to vidim, bilo spremno prije jednog e, vrlo važnog doga ovogodišnjeg događaja za kohezijsku politiku prema mojem mišljenju, a to je kohezijski forum koji će se održati krajem lipnja. Mislim da bi zaista bilo idealno kada bi vaše izvješće bilo jedna od referentnih točaka na koje se može osvrtati tijekom tog događaja. a u tom sam uvjerenju i e, ostao nakon što sam čuo o razvoju događaja tijekom radionice jutros. Pred nama je zaista zahtjevan program rada. Zato što zapravo želimo udariti temelj za buduće prijedloge i želimo također dati neku osnovicu za razmišljanja o određenom broju ključnih tema. Tema koje se tiču budućnosti. Proći ću kroz njih kronološki na način na koji ih namjeravamo obrađivati. Prvi tekst koji bismo vam zapravo trebali ponuditi vezan je uz ex ante uvjetovanosti, općenito govoreći. Taj tekst trebao bi se pojaviti krajem ožujka a cilj toga teksta nije napraviti konačnu evaluaciju, ali ponuditi svakako solidnu evaluaciju onoga što ovaj potpuno novi mehanizam u ovom razdoblju zapravo daje u smislu konkretnih rezultata. Očekujemo da ta procjena bude iznimno pozitivna. Kao što sam rekao, to neće biti krajnja i konačna procjena, jer e, neke ex ante uvjetovanosti svakako neće biti ispunjene do kraja ožuka ove godine. Međutim, ali to nadam se nije ono na što ćemo se morati usredotočiti. Mi ćemo se usredotočiti na mnogo veći broj reformi, jer to zaista jesu reforme, na ogroman broj administrativnih prilagodbi koje e, će države članice poduzeti u vrlo kratkom vremenu kako bi s jedne strane osigurale da rashodi kohezijske politike budu mnogo kvalitetniji nego u prošlosti i s druge strane kako bi općenito gledajući omogućile pomak u smjeru većeg broja reformi koje su sklone rastu. Želimo se pobliže pozabaviti ovom temom zato što smo po tome prilično jedinstveni. Nije ovo samo prvi put da mi radimo te stvari. Već ako pogledate instrumente koji su nam općenito na raspolaganju, posebice e, kad govorimo o proračunskim instrumentima, nećete lako pronaći bilo koji drugi mehanizam toga tipa. I ako općenito pogledate kako funkcionira europski semestar i što je on, ako pogledate preporuke po zemljama, vidite da preporuke po zemljama zapravo ne prati nikakav mehanizam poticaja osim onoga što se nudi u sklopu kohezijske politike putem ex ante uvjetovanosti i kao što znate putem e, jednog traka e, e, uvjetovanosti. Mislim da je važno imati tu procjenu zato što pitanje strukturnih reformi u budućnosti i dalje ostaje ključno. I pitanje o tome kako u budućnosti provoditi strukturne reforme i razvijati dalje kohezijsku politiku bit će središnje pitanje u našim razmišljanjima. Postoji i drugi dokument koji će se pojaviti više manje u isto vrijeme, dakle krajem ožujka, a to je dokument koji je povezan s našim takozvanim inicijativama za regije koje zaostaju sa drugima. Pogledali smo zapravo e, koje su dvije kategorije, dva tipa takvih regija. Jedan tip su one regije koje su danas među najmanje razvijenim regijama u Europskoj uniji. I tu smo posebice ciljali dvije regije u Poljskoj i dvije regije u Rumunjskoj. Drugi tip regija kojima smo se bavili u sklopu ove inicijative su e, one regije koje tvrdoglavo odbijaju konvergenciju. Dakle, ne radi se nužno o najmanje razvijenim regijama, Radi se o regijama koje jesu u kategoriji nešto slabije razvijenih i u toj kategoriji su ostale niz godina, čak desetljeća. Te dvije vrste regija koje zaostaju za drugima imaju različite značajke i vjerojatno se suočavaju sa različitim izazovima. I to je ono o čemu ćemo raspravljati u tom dokumentu. Smatramo da će nam saznanja koje smo dobili putem internih analiza također omogućiti da razmislimo i o tome na koji način politiku učiniti učinkovitijom, posebice za one regije koje do sada usprkos vrlo e, značajnim e, financijskim potporama kroz desetljeća zapravo nisu ostvarile rezultate koje smo očekivali niti su zapravo došle uz bok ostalim regijama. Treće, Objavit ćemo komunikaciju o strategijama pametne specijalizacije. E, to se planira za svibanj. Sve ovo što sam sada spomenuo zapravo će se dogoditi prije nego što se održi kohezijski forum. E, ta komunikacija o kojoj govorim također će poslužiti kao i ona o eksante uvjetovanosti za dobivanje jasne slike o tome gdje smo sada kada govorimo o strategijama pametne specijalizacije, koliko ih ima, u e, kakvim sektorskim smjerovima idu i kad govorimo o budućnosti, kako bismo te strategije trebali dopuniti kako bi one uistinu proizvele učinke kakve želimo vidjeti. Eto, pritom mogu spomenuti primjerice e, korporacijsku dimenziju, e, strategija pametne specijalizacije, koja danas nije razvijena, barem ne na sustavan način. Bavimo se time. Potaknuli smo uspostavljanje niza tematskih platformi i mislim da moramo na tome dalje nadograđivati i kretati naprijed. Kohezijski forum kao takav, njega sam već spomenuo, to neće biti tekst, ali će svakako biti vrlo važan e, događaj godine i očekujemo da će se rasprave o budućnosti koji će se tamo voditi pokazati presudnijima. U drugoj polovici ljeta objavit ćemo komunikaciju o prekograničnim preprekama. To je komunikacija koja će se obuhvatno baviti tim preprekama, gledišta administrativne e, prirode primjerice, neće se raditi nužno o ograničavanju tih prepreka na prirodne ili uobičajene perimetre kohezijske politike. Bavit ćemo se također i mogućim e, raznim vrstama mjera koje bi mogle biti od pomoći kako bi se izbrisale granice u najvećoj mogućoj mjeri kada govorimo o svakodnevnom životu građana. Zatim strategija e, autonomnih regija, o tome ćemo ponovno razgovarati. Očekujemo da to bude spremno, dakle da ta komunikacija bude spremna u listopadu i na kraju, ali ni pošto manje važno, ove godine nas čeka još jedno kohezijsko izvješće. Kao što znate, to je izvješće koje temeljem ugovora pripremamo svake tri godine. Smatramo da imamo sreće što možemo pripremiti izvješće ove godine i zaista namjeravamo, barem što se tiče uvjeta koji nam to omogućuju, da to izvješće bude na neki način e, vektor e, za jasnije razumijevanje naših prijedloga koje se odnose na razdoblje nakon 2020. godine. Zaključno, želio bih reći nešto o komunikaciji. Na samom početku sam rekao da je 2017. godina godina koja će biti bez presedana i mislim da ćemo tijekom 2017. godine posebice morati razmišljati o tome kako možemo intenzivirati e, komunikaciju, komunikaciju o Europi i o kohezijskoj politici posebno. I u tom smislu meni se čini da nam predstoji jedan e, zajednički trud e, u suradnji s institucijskim akterima e, i članovima Europskog parlamenta, naravno odborom regija, kao i vlastima u državama članicama. Eto, hvala vam lijepa. Thank you. Hvala. Hvala na ovim, ovoj organiziranoj i sveobuhvatnoj prezentaciji. Sada krećemo s našim pitanjima i komentarima s koordinatorima političkih klubova. E, Hvala. Pa evo, nova godina i neki novi, neki novi igrači, recimo. E, moram reći obećavajuće, budućnost izgleda vrlo konkretno, to je važno u našim komunikacijama, daje nam hranu za razmišljanje, dosta prijedloga, a i neko samopoznanje da ćemo uspjeti zajedno. Ja ću govoriti vrlo kratko. Imam dvije točke. Tu gdje ste završili na pitanju vidljivosti, Mislim da je to nešto, ja sam naime naučio da je kolegi Europske komisije jedan i jedini. Nije on tu zaovijek, ali ono što vidimo, odnosno komunikacijska strategija i nastojanje E, vidim ogromnu razliku između ovoga što se sada događa i što je bilo prije. Dakle, ljudi koji se bave kohezijom su ljudi koji već godinama rade na tome i čini nam se da e, građani i države članice i dalje prihvaćaju Europu, ali ne, to je sada drugačije. Ako imate ciklu, ako ste na biciklu i vjetar vam je u leđa, onda vam je lako, no sada nekako je metaforički kao da se penjemo uz planinu gdje pada snijeg i možda bicikl i nije najučinkovitije prevozno sredstvo. A ipak moramo ići brže i onda dođe avion ili raketa ili tako nešto. Oni lete. Dakle, ako ne promislimo ponovno o našem načinu komuniciranja, a ja bih želio e, zapravo pitanje bi moglo biti ako imamo briljantne ideje u parlamentu, mogli bismo ih uvesti negdje u okviru omnibusa. E, i to ne na jedan disruptivan način, već na konstruktivan način. Mi bismo trebali biti više, imati više samopoznanja oko toga što radimo, baš kao što ste rekli. A druga stvar koju želim reći je jedno razmišljenje. Da, ja se slažem s vašim prijedlogom oko solidarnosti. Govorili smo potresi u Italiji. Mi smo nakon rasprave u plenarnoj imali rezoluciju na tu temu i tako dalje. Moj dojam je bio, iskreno ću reći, da, ok, posebni slučajevi imaju poseban tretman. FC fondovi mogući su čak u 100%. Italija, e, znamo u gdje sada stoji, no ne znamo gdje će to završiti za nekoliko mjeseci. E, no onda smo dobili prijedlog komisije, skoro sam opao sa stolca, jer e, ne samo, e, ne radi se samo o tome da je to poseban slučaj, već odjednom ispada da će se to otvoriti općenito, primjerice za nizozemsku, a nizozemska to ne treba. Ako se je riječ o solidarnosti, ta solidarnost bi trebala biti na zahtjev, trebalo bi to biti ipak prilagođeno. Ako vas pitam možete li um, povući taj prijedlog i um, vratiti se sa um, jednom solidarnošću koja je možda više usmjerena na Italiju u ovom slučaju, no E, onda dolazimo do nečega što nije u skladu sa našim fondom solidarnosti koji smo podržali prije toliko vremena. Evo, to bi bila moja poruka. Hvala, gospođo Kreo. Da, hvala predsjedavateljice. Gospodine generalni direktore, govorili ste o postupku omnibusa. Nadam se da ćete moći ostati na našem odboru i malo dulje, jer ćemo e, po prvi puta ovdje razgovarati i o mojim predržbama o novom e, o novim e, financijskim pravilima koji se primjenjuju na proračun Europske unije. Dakle, E, mi, e, komisija, međutim, na području kohezijske politike je e, upisala tu neke stvari kod kojih se radi o načelnim izmjenama kohezijske politike, a to nije baš tako jednostavno. Ja sam na nekim, na nekim mjestima ja doista imam dvojbe i sumnje to, to ne pojednostavljuje naše pregovore. Gospođa Gressler je predstavila jedan angažirani vremenski plan, kako bi no kako ćemo uspjeti u tome ja doista ne znam. I znam da države članice u svakom slučaju imaju i određene dvojbe oko svega toga. Ne znam hoće li to tako lako ići, ne znam je li si komisija napravila e, uslugu time što je se ovo strpala u jedan zajednički prijedlog. Vidjet ćemo. Zatim govorili ste još e, o pozivanju na solidarnost, ovo što je gospodin Lambert rekao u slučaju prirodnih katastrofa. Ja sam već gotovo 26 godina zastupnica u ovom Europskom parlamentu. I na početku, budući da sam sama bila pogođena, e, dolazim iz istočne Njemačke, uvijek smo bili upućeni na te programe solidarnosti. Ja sam se bavila upravo tim programa poticaja u okviru kohezijske politike. E, u nekim slučajevima imamo i po 100% sufinanciranja, a onda e, a u takvim slučajevima nastaju projekti kao što je most bez rijeke ili pola mosta e, i takve gluposti. I e, ja i dan danas slušam te prigovore e, u slučajevima kad neko želi ucrniti Europsku uniju. Mi to ne želimo više i dobar je bio razlog koji smo uveli to sufinanciranje, koliko god je ono problematično i teško. Sada imamo i mekša pravila za posebne e, slučajeve, ali sada za sve prirodne katastrofe stvarati mogućnost e, da se sve ovo što smo stvorili u okviru kohezijske politike sada stavi na stranu i da se e, stvari odrađuju bez vlastitog financiranja i sufinanciranja, ja ne vjerujem da bi to bio koristan prijedlog. Ja se nadam da će gospodin Lamet još jednom razmisliti o tom e, prijedlogu. E, ne radi se o tome jesmo li tu solidarni ili nismo, radi se doista o nekim načelnim stvarima koje se mogu riješiti i na drugačiji način i mi svi naravno da želimo solidarnost. Upravo mi u odboru regio mi smo za solidarnost i borimo se za to i za buduću kohezijsku politiku koja treba biti solidarna s regijama. Osim toga, e, zanima me oko vaša inicijativa oko zaostajanja legging behind. Nije mi jasno na koji način e, ćete to riješiti. Da li je to kad neka regija se ne želi dalje razvijati ili kad postoje neki drugi razlozi da se ne razvija. Ja stalno slušam te primjere zašto dajemo poticaje u Siciliju, pa oni uopće ne žele te poticaje. Ja uvijek na to kažem, pa zamislite da nismo toliko poticaja dali za Siciliju. Kakva bi tada bila situacija tamo? Pa nije istina da jedna regija kao što je Sicili, Sicilija, koju ovdje samo kao primjer navodim, ne radi se da se ona dalje ne razvija, nego da je cijela ta razlika sada manja. E, što postižemo time, postižemo time da se kaže neke regije ne žele to? E, ja e, vjerujem doista da ova pitanja ah, ti ne želiš pomoć, moramo vidjeti što ćemo s tobom. Mislim da u vremenu kada vlada veliki euroskepticizam, ovakvi stavovi nisu korisni. Ja se radujem što smo barem u studenom dali prve pisane e, prijedloge u odnosu na buduću kohezijsku politiku. To je u pravom trenutku. Bilo bi nam i draže da smo prije s njime započeli. Znam da je to teško, no ako pogledam vremenske planove za, u sljedećim godinama imamo i pregovore oko Brexita i srednjoročno financijsko planiranje a onda će uskoro i 2019. biti e, europski izbori i nova komisija, a 2020. moramo završiti sa zakonodavstvo za buduću kohezijsku politiku. Tu je zaista svaki mjesec informacija apsolutno važan. E, nadam se da će gospođa Westphal dati dobro izvješće buduće kohezijske politike koje će odraziti naša stajališta i e, želimo jednu, nadam se da će i u buduće postojati bliska suradnja s parlamentom i da će komisija možda saslušati i koji prijedlog parlamenta pa možda od samog početka e, uključiti jednu bolju suradnju u, u tu pripremu zakonskih prijedloga, zakonodavnih prijedloga. Ja smatram da, e, to imamo i u planu s našim izvješćem na vlastu inicijativu da se o tome po prvi puta e, istrpno raspravi. Hvala. Gospodin Van Miltenburg u ime Alda. Hvala. Gospodine Mente, drago nam je što ste ovdje, što možemo otvoreno raspravljati. E, ne moram nešto dodatno napominjati uz vaš prijedlog gdje se nadate e, brzom E, prijedlogu specifičnih propisa u odnosu na mjere pomoći državama članicama koje su pogođene e, prirodnim katastrofama. To doista e, naglašava zašto su nam potrebne dubinske rasprave. Ne možemo samo reći pa nastavite s tim jer to su korijenita pitanja o kojima moramo raspraviti u ovom domu jer smo mi suzakonodavac, moramo imati vremena za takve rasprave. Evo, to bi bile moje e, prve reakcije na vaše riječi gdje se nadate da će to brzo biti usvojeno. Ja se nadam da vi poštujete našu demokratsku ulogu i našu ulogu da možemo izraziti zabrinutost oko vaših prijedloga. Zatim imam pitanje. Jutro smo razgovarali o financijskim instrumentima i o Europskom revizorskom sudu koji je predstavio svoje izvješće koji je e, rizik e, za opoziv sredstava iz financijskih, e, iz financijskih instrumenta ove godine i što ćete učiniti kako biste spriječili taj rizik oduzimanja, odnosno opoziva sredstava? Prije nekoliko tjedana imao sam i raspravu sa s vašim kolegom, e, s Robertsonom Smicom. Razgovarali smo o sinergijama i o pojednostavljenju. Sinergije e, počinju E, između e, e, negdje vašeg posla i službi komisije jer to je ona konvencija recimo između glavnih uprava cilj je pojednostaviti i izglediti procese i unutar komisije. Možete li nas obavijestiti o sadržaju te konvencije? Očekujete li da će ona biti poslana i Europskom parlamentu? Hvala. Gospođa E, hvala vam predsjedavatelju, hvala i generalnom direktoru na sudjelovanju na našoj sjednici odbora i na prilici da s vama razmijenimo mišljenja. Već ste govorili, doista je veliko e, pitanje današnjice, e, pitanje omnibusa i budućnosti kohezijske politike. Ja ne želim nadovezati na Konstance Grel koja je izrazila svoje kritike i u odnosu na način postupanja komisije ko od e, omnibus uredbe. Mislim da složenost te uredbe i i njezina e, nepodjela za nas stavlja pred velike izazove. Mi e, ne možemo sada zbog vremenskih ograničenja ovdje ulaziti u to, no to nameće određena pitanja. Mi zeleni imamo naravno najveće zabrinutosti što se tiče sadržaja uredbe Omnibus, a to je prije svega mogućnost e, da se e, neograničeno povlače e, instrumenti i strukturnih fondova i tako dalje i tu bih željela postaviti jedno konkretno pitanje, a to je kako ćete u nadolazećem razdoblju od 2020. nadalje, e, kako ćete osigurati velika postignuća kohezijske politike kao što je načelo partnerstva, e, uključivanja lokalnih regionalnih tijela pa čak i civilnog stanovništva i kako ćete osigurati ciljanost e, tih politika, odnosno njihovu vezanost e, na ciljeve Europe 2020, e, a isto tako prije podne ste spomenuli smo na radionici, tu postoji snažna socijalna dimenzija i određeni postoci su vezani za zaštitu klimatskih promjena i tako dalje. Tako da E, sve to mi u e, fondu za strateška ulaganja nemamo. E, u svakom slučaju smatramo da mora postati poboljšana ciljanost tih sredstava ako želimo osigurati rezultate, odnosno postignuća. Kao što su gospođa Greli i drugi već rekle, mislim da je potrebna bliža i jača suradnja sa Europskim parlamentom po pitanju institucionalnih pregovora što se tiče e, kontakt osoba i tako dalje. Mi smo tu dosta suočeni s velikim izazovima. I moje zadnje pitanje je jedno drugo koje me sadržajno zanima što se tiče rada komisije. Mi znamo da se zadnjih godina radi na zanimljivom konceptu GDP and Beyond koji provodi komisija. Znači novi pokazatelji i razvoj novih mjernih vrijednosti za mjerenje gospodarskog razvoja Naravno, na regionalnu politiku to ima poseban utjecaj gospodarski razvoj, ne samo GDP, odnosno bruto nacionalni proizvod, već i druge kriterije, ekološki, socijalni i tako dalje. Sve to treba ugraditi u gospodarski razvoj. Tu je proteklih godina bilo zanimljivih polazišta komisije. Ja bih eh, željela čuti koje je eh, stajalište tog rada na tom novom konceptu E, I e, osim toga ne bi bilo loše imati jednogodišnje izvješće koje biste podnosili. Nama bi to kao e, odboru bilo vrlo korisno. Tako godišnje izvješće DG Regija. Zahvaljujem, gospođa Damato. Zahvaljujem. Imali smo tu tragediju nedavnog potresa u Italiji E, koji je uzrokovao toliko zabrinutosti i e, ugovorima kolega koji su se ranije javili. Ne samo da smo zadovoljni sa prijedlogom komisije da promjeni uredbu temeljeno na onome što se dogodilo 30. studenog, da se e, što bi značilo da aktivnosti rekonstruiranja uključujući obnovu kulturnog nasljeđa putem FSL-a bi se provodili e, od e, strane znači same komisije, ali to mora biti neutralno po proračun. E, izgleda da neće biti dodatnih opterećenja za opći proračun i to nas raduje. No reći ću isto tako da je 1. prosinca prošle godine parlament glasovao o rezoluciji o tom potresu gdje smo zatražili od komisije da ide još i dalje u svjetlu te izuzetne situacije. Pozvali smo komisiju da iz svojih izračuna isključi iznose koje će se potrošiti za održivu rekonstrukciju iz nacionalnih proračuna i za prevenciju daljnjih potresa. I to bi bilo stavljeno u tematsko područje pet klimatske promjene i upravljanje rizicima. Moguće je, gospodine generalni direktor da nam kažete koji je stav komisije po ovom pitanju i kako komisija e, želi imati na umu, e, odnosno kako želi uzeti u obzir to, tu većinsku odluku parlamenta od prošlog prosinca. Hvala. Imam još šest javljanja za Sedam. Vi ste prvi. Znači sedam pitanja. Želite li odgovoriti prvo na ovu skupinu pitanja ili želite prvo čuti sva pitanja? Pa, pa možda da odgovorite na ova pitanja, onda ćemo nastaviti s drugima. Hvala. Pokušat ću reagirati na različite spomenute teme. možda redoslijedom pitanja, ali ponekad će i odgovori se odnositi na različita pitanja ili komentare koji su išli u istom pravcu. Hvala, gospodine Vanisteroj. Vi ste započeli s pitanjem komunikacije. Iz mojeg motrišta pa tu postoji pozitivna evolucija na strani komisije. E, vi tu ukazujete i upućujete na korporativne komunikacijske linije s komisijom. Ja tu vidim pozitivnu e, evoluciju zato što se udaljavamo od e, primjerice komuniciranja o investicijskom planu za Europu i e, govorimo, govori, gdje govorimo o velikim brojkama koje e, zapravo ne, ne govore ništa ljudima. Torvacova konkretnija, postoji konkretnija komunikacija o individualnim projektima koja je ljudima mnogo razumljivija i mislim da je to pravi put. Ja potpisujem ono što ste rekli, svijet se doista promijenio. Više nemamo eh, vjetar u leđa ili vjetar u jedra, sada eh, se borimo protiv vjetra i moramo sada se na neki način i nositi sa građanstvom koje više nije prirodno na našoj strani. A neke stvari doista moramo i naučiti u smislu sadržaja naših komunikacija. E, ponovio bih e, da ono što je potrebno je jedan vrlo široki savez jer sama komisija ne može imati nikakvog učinka na javno mišljenje u Europi. Znači potreban je široki e, e, savez i moramo razmišljati na isti način. Mislim da je ključno e, ove godine konkretno to napraviti. Imamo i šansu to učiniti ove godine jer nadajmo se 27-orica, dakle oni koji ćemo nastaviti ovu zajedničku našu avanturu. Nadamo se da će prepoznati e, potrebu da govorimo istim jezikom, da budemo ujedinjeni, pa čak i po pitanju komunikacija. I osim toga, trebaju znati i moći reći svojim građanima zašto je bitno nastaviti zajedno, napredovati zajedno i uvjeriti svoje građane na tu temu. Ja želim e, tu e, ja, biti pozitivan, nadam se da će biti, e, da će se priznati neke velike greške prošlosti koje su, te greške su počinile različiti predstavnici, različite javne ličnosti, koji su eh, nekako uvijek mahali eh, konceptom Brisela. Ja se nadam da ovo to neće eh, biti taj slučaj. Mislim, nadam se da će to biti jasna jedna komunikacija zašto nas 27. i dalje treba zajedničku evropsku budućnost. Što se tiče predloga vezanog uz prirodne katastrofe, ja moram reći da me iznenađuje to što čujem. Nadam se da ne očekujete da se udaljim od priloga komisije jer niti neću to učiniti, no iznenađuje me kritika koju sam čuo. Solidarnost nije prema jednoj zemlji, to je koncept, to je vrijednost i to je jedna od onih temeljnih vrijednosti koja čine Europsku uniju onim što ona jest. I prirodne katastrofe mogu e, se dogoditi drugdje, ne samo u Italiji. Nažalost, i vjerojatno se i budu dogodile u buduće i negdje drugdje, ne samo u Italiji. Zašto ne bismo trebali odgovoriti na isti solidarni način ako pojedine države članice koja god, a to je su pa čak i spomenuta nizozemska, budu suočene sa e, nekim konkretnim e, teškoćama. Ja doista ne znam e, kako e, bi komisija mogla e, napraviti predlog specifičan za Italiju. Što se tiče vrste mjera koje smo predložili, vjerujem da je Europa se zasniva na neki način na simbolima. Pa reći ćemo u ekstremnim okolnostima Europa je tu na strani individualnih država članica da im pomogne vratiti se na noge, stati ponovno na noge, učiniti sve E, pa sve do zadnjeg eura konkretnih, e, konkretnih mjera, konkretnog e, projekta vezanog uz neku katastrofu. To je simbol koji je moćan i to je dio i, i vrijednosti ovog prijedloga. Ja ne osporavam da bismo trebali svakako uzeti si vremena i provjeriti da li su neki, možda te neka temeljna načela kohezijske politike time ugrožena i ja ne vidim to. A osim toga ne vidim niti veliki e, rizik kojemu bi se izložili e, u tom smislu da možda neki individualni projekti neće biti znamenje e, ispuniti svoju svrhu. Kao što nas je gospođa Damato podsjetila, Ovaj prijedlog je vrlo, e, vrlo usko definiran. Radi se samo o radovima obnove koji se uključuju i e, obnovu kulturnog nasljeđa. I tu mi doista ne vidimo kako e, bi moglo to biti nekih zloporaba država članica kroz taj vrlo, vrlo konkretno 100% sufinanciranje. No, evo, spremni smo uh, se angažirati po tom pitanju i, i saslušati prigovore svih vrsta, naravno. Uh, kad već govorimo o toj temi, odgovorio bih i, sa svom predostrožnošću na, na drugo pitanje e, gospođe Damato, kažem sa svom predostrožnošću, zato što evo, to nije nešto što je dio mojih e, neposrednih odgovornosti, no što se tiče pitanja isključenja javnih rashoda koji su izravno vezani uz prirodne katastrofe, Mislim da je komisija već javno izrazila putem svog predsjednika da jedno, jedan od rashoda, uključujući, a i posebno u takvim okolnostima, e, e, može se razmatrati konkretno i odvojeno, A imali ste i još jedno pitanje na tu temu, sad ne sjećam se više tog pitanja osim javnih rashoda, ispričavam se, zaboravio sam. Jeste imali još neko pitanje? Niste? Zadovoljni ste, znači. Gospođa Krela. Vi ste konkretno govorili o omnibusu i ukazali ste na neke prijedloge uključene tamo koji predstavljaju značajnu promjenu kohezijske politike. Pretpostavljam da govorite o mogućnosti koju smo otvorili za pojedinačne države članice da odluče o prijenosu dijela dodijeljenih sredstava na središnje instrumente ili na EFSU. Jesam li dobro to razumio? Ovaj prijedlog želim naglasiti ovaj prijedlog se ograničava za otvaranje novih mogućnosti, a korištenje tih mogućnosti bi u cijelosti bilo na državama članicama. Dakle, iz tog motrišta ja ne vidim sada ovako na prvu koje korijenite modifikacije kohezijske politike bi to bile, osim ako države članice ne misle da bi bilo bolje da idu kroz e, instrument, kroz taj instrument kao dio svojih dođenih sredstava. Ako nije to, ja ne vidim kako bi ovo utjecalo na drugi način na e, sredstva kohezijske politike. Gospođo Vana, vi ste spomenuli e, i e, u kontekstu omnibusa ove moguće transfere, transfere ISIF-a i konkretno ste pitali kakve vrste postignuća ili koja su to postignuća eh, kohezijske politike i kako osigurati to u kontekstu EFSI-a. Pa nećemo to osigurati. Ja to niti ne želim jer eh, mi smo na taj način potkopavali kohezijsku politiku. Neću od vas skrivati da nisam baš bio posebno zadovoljan čuti neke komentatore EFSI-a koji su govorili o geografskim neravnotežama, neravnoteženostima. EFSI nije kohezijska politika. Osim toga, ako pogledate distribuciju e, ili raspodjelu sredstava EFSI-a, onda je to općenito jedna e, vrlo, vrlo proporcionalna razinama BDP-a znači individualnim veličinama BDP-a. Da, možda to nije redistributivno sredstvo, ali nije ni regresivno. Jel me to brine? Ne, ne brine me, jer za mene je to zadaća kohezijske politike. To i onako nije zadaća EFSI-a. Što se EFSI-a tiče, to je u redu. Nikoga ne prisiljavamo da troši novac na EFSI. Nismo dali nikakvih predloga da se novac e, iz kohezijske politike prebaci na EFSI. Budemo jasni oko toga. To je mogućnost koja je otvorena državama članicama. One same mogu odlučiti što žele i mislim da je to jedna korijenita razlika nema prisilnog transfera iz kohezijske politike na EFSI. A sada da se vratim na eh, raspravu koja je pred nama. Zašto sam rekao da nisam posebno sretan da ljudi predlažu da bi EFSI trebao funkcionirati više kao kohezijska politika? Jer ja doista na to gledam kao dva E, korijenito različita instrumenta koji ne odgovaraju istim zahtjevima istoj logici. EFSI je e, napravljen da bi zatvorio investicijski jaz u Europi. To je makroekonomski alat. Kohezijska politika to nije. Kohezijska politika e, cilje tu strateško programiranje i uzimanje u obzir što je to što pojedine teritoriji u Europi trebaju. Znači kohezijska politika nije individualni projekt, a za EFSI je e, početak i kraj individualni projekt zapravo i to je ona ključna razlika i ključna razlika koju moramo nastaviti naglašavati u nadolazećim mjesecima. Jer Europa, a ja sam u to potpuno uvjeren, treba kohezijsku politiku i EFSI ne može zamijeniti kohezijsku politiku jer EFSI se temelji na projektima. Znači nemate tematsku koncentraciju, nemate strateško programiranje i tako i tako dalje. I nemate teritorijalnu koncentraciju koja se usredotočuje na javna financijska sredstva koja imate u kohezijskoj politici. Što se tiče regija koje, zaostaju, gospođo Krel, mislim da tu nisam bio dovoljno eksplicitan, a želim biti eksplicitniji. Što se Sicilije tiče, nije naša namjera prispitivati potrebu za trajnom podrškom Siciliji. Naša namjera je pokušati najiskrenije moguće razumjeti što je što još možemo učiniti kako bismo ukupno postigli veći uspjeh u regijama kao što je Sicilija. Jer mi vjerujemo da postoje neke strukturne prepreke u Siciliji, prepreke razvoju s kojima bismo se trebali pokušati baviti a e, i riješiti ih. A ideja je obogatiti kohezijsku politiku određenim novim dimenzijama koje bi pomogle nadići takve e, konkretne strukturne prepreke prema uspješnjoj konvergenciji regija kao što je Mezođorno općenito. Nije, nije to samo Sicilija, Mezođorno je naravno očiti slučaj. A cilj je e, naravno odgovoriti onima koji nam govore e, a da vi se samo pretvarate da kohezijska politika e, postiže mnogo toga, ali zapravo već 30 godina ili više niste postigli nikakve vidljive rezultate. Trebamo odgovor na to pitanje. Um, on the Što se kohezijskog izvješća tiče, rekao sam vam da će očigledno naš cilj biti unijeti što je više elemenata razmatranja moguće o budućim prijedlozima i dodao ako to okolnosti dopuste. Dakle, to je očito naša namjera, glavne uprave regionu, danas ne mogu reći vam hoće li to biti i konačna odluka komisije. U potpunosti shvaćam vaše stava vezano uz vremenski okvir, uz kalendar. Pred nama su doista komplicirano razdoblje i očekujem da će komisija morati dobro razmotriti vremenske okvire bilo kakvih inicijativa u nadolazeće dvije godine zbog nužde da 27 država članica ostane ujedinjeno. Moramo se pobrinuti da tijekom procesa pregovaranja uvjeta povlačenja Velike Britanije da će Europska unija od 27 država članica biti dostatno kohezivna. Gospodine Van Middenburg. Mislim da niste imali što se prirodnih katastrofa nijakva nova pitanja imali, već sam dakle dao odgovore što se tiče od rizika povlačenja sredstava opoziva. To ste stavili u kontekst financijskih instrumenata, no pitanje opoziva za 2007. do 13. je malo općenitije ove godine i to ćemo vidjeti kada počnemo zatvarati programe. Mislim da je danas nemoguće predviđati koliko bi visoki ti iznosi bili u cijelokupnom razdoblju. A konkretno što se financijskih instrumenta tiče, čak i teže će biti predviđati jer bilo što što bi se proslijedilo krajnjim korisnicima kroz posrednike do ožujka ove godine bilo bi prihvatljivo ispadlo pod regulativu od 2007. do 2013. godine. Dakle, u dva nadolazeća mjeseca situacija se još može poboljšati iz te perspektive. Konačno vaše pitanje vezano uz internu koordinaciju i suradnju sa službama komisije. Nisam siguran na što ste zapravo ciljali. Trebalo bi biti održena jedna konvencija, uspostavljena konvencija između sektorskih glavnih uprava o tome kako poboljšati sinergije, ali kako bi se mogli pojednostaviti procesi unutar službi komisije. Primjerice kada govorimo o oznakama, pečetima, izvrsnosti. To je bila poruka gospodina Smica, ali mogu se obratiti i njemu. On je spomenuo dakle vas i da se raspravlja sa pojedinim službama komisije. Imamo i drugi krug pitanja. Gospodin Vatrstad. Hvala vam, gospođo predsjednice. Zahvaljujem i našem gostu. Dovezao bih se na ono što je naš gost rekao prirodnim katastrofama i mogućnosti e, ublažavanja ekonomskih i socijalnih efekata. Znamo da vjerojatno postoje i bolji instrumenti, primjerice Europski fond za solidarnost, i to spada pod članak drugi uredbe 661 iz 2014. Kada dođe do određenih prirodnih katastrofa, možda zbog kvantitativne štete koja je nanesena kad kada je nemoguće dobiti pristup tom fondu za europsku solidarnost. Dakle, postoje određeni preduvjeti za tako nešto. Dakle, nešto od više 0,6% BDP-a ili 1,5% MP regije gdje je došlo do te katastrofe. Mogu vam reći nešto o jednom događaju u Španjolskoj. Provincije poput Alicantea nedavno su pretrpjela znatnu štetu zbog oluje sa mnogo kiše snažnim vjetrovima, što je konkretno značilo veliku štetu na obiteljskim kućama, preko šest tisuća, preko stotinu tisuća osoba na koje je ova oluja utjecala i 55 km obale od kojih je praktički 30% u potpunosti nestalo. S obzirom da se ne može dobiti pristup fondu za solidarnost, moje pitanje zapravo postoje li drugi instrumenti kojima se ljudi mogu okrenuti kako bi ove tisuće ljudi mogli dobiti neko olakšanje za ono što su prošli. Zastupnik Arimon sljedeći ima riječ. Hvala, hvala što ste ovdje. Kao luksemburžanin mislim da vas ne moram uvjeravati u to koju dodanu vrijednost Europa ima za zemlje kao što je Luksemburg, a to zna i Belgija. Vi ste rekli nešto da ćete dati priopćenje o prekograničnim problemima. Tu postavljam pitanje na kojoj ocjeni će se to temeljiti, koji problemi se tamo opisuju i koja je svrha tog priopćenja. Vjerujem da ako bi se riješili ti prekogranični problemi, da bi onda u tim zemljama, u tim graničnim regijama osjećaj e, da je Europa važna postao snažniji. I druga točka, jeste li uvjereni u to da u komisiji, ali i generalno u Europi da se mora bolje komunicirati o stvarima koje radimo i koje dobro radimo. I kao generalni direktor e, uprave koja se bavi regionalnom politikom, vi ste doista na izvoru dobrih projekata. Mislim da upravo na tom području politike možemo biti predvodnici jedne razumne, dobre komunikacije unutar Europe i tu bih rado čuo od vas da li u, generalnoj, u glavnoj upravi postoji neka vrsta master plana e, za, za to, upravo za tu komunikaciju. Kako, znači, prema van iznijeti sve to što smo postigli? jer strukturna politika, regionalna politika, da bi se u sve to moglo ući sa snažnim argumentima. Maletić. Hvala vam, zastupnica Maletić, izvolite. Hvala vam, dobrodošli gospodine Lamatri. Čestitam vam također na vašem novom položaju, iako je to donekle nezgodna nezgodno mjesto jer ove godine i nadolazećim godinama imamo mnogo toga za raspraviti. Prva stvar koju ste naglasili bila je provedba. Rekli ste da očekujete da ćemo konačno osjetiti rezultate 2017. No moramo imati na umu da je 2017. četvrta godina u perspektivi 2014. od 20. i da se moramo boriti za proračun. I vi na razini komisije morate se boriti za kohezijsku politiku i proračun, osobito zbog toga što dolazi do smanjenja u isplatama 2016. i što će se također dogoditi 2017. a potrebno je objasniti drugim državama članicama prirodu naših politika, a u Europskoj komisiji i drugim upravama. Nadam se dakle da ćete biti uspješni ako zatrebate našu podršku, samo nam recite jer se zajednički moramo na tome dobiti, boriti. Druga se stvar tiče prijedloga Omnibus. Istaknula bi na mogućnost troškovnog pojednostavljivanja, jer kao što znate u prethodnom razdoblju smo pokušali, a i u ovom također, uvesti mogućnost toga. Sad će se raditi o obvezi no države članice i dalje smatra da imaju provedbu u problema u provedbi toga, osobito zbog pristupa revizije, jer u velikom broju slučajevima revizori su i dalje usredotočeni na ulaz, a ne toliko na izlazne rezultate. A ova pojednostavljena troškovna mogućnost zapravo traži promjene u pristupu reviziji i nadam se da ćete to također raspraviti i sa revizorima. Treća se stvar tiče EFSI-a. Slažem se u potpunosti s vama da je ona projektno orijentirana, ne može se natjecati sa kohezijskom politikom. Ne imamo problem u tome da EFSI zapravo krade određene projekte iz kohezijske politike, a u kohezijskoj politici nedostaju nam projekti koji su spremni za provedbu, zbog čega imamo problema sa provedbom Zbog toga je zapravo priprema projekata uvijek nezgodna točka i doista moramo doznati, shvatiti kako više sinergije uspostaviti, a ne otimati jedni od drugih, te da zajednički pokušamo ispuniti sve europske ciljeve, uključujući i kohezijske ciljeve. Četvrta stvar tiče se budućnosti. Spomenuli ste više točaka u vašem radu za nadolazeće razdoblje i smatram da bismo trebali podosta razgovarati ne samo o korelaciji sa ekonomskom politikom, već sa svim drugim politikama i o tome kako pozicionirati kohezijsku politiku u odnosu na sve drugo u europskom proračunu i tu imamo i solidarnost koju ste spomenuli, slažem se u potpunosti s onim što su kolege rekli. Hvala. Hvala vam. Posljednje pitanje je moje. Rekli ste nam nešto o priopćenju o eksante uvjetovanosti. Isto tako o razini provedbe, ispunjavanju zahtjeva za države članice. već znamo da neke države članice nisu ispunile u potpunosti eksante uvjetovanosti, dobili smo rekli ćete da ćemo dobiti podatke u ožujku, pa me zanima što očekujemo nakon toga. Naime, neke od ovih reformi ne mogu se uspješno provesti u svega dva mjeseca. Ne možemo očekivati da se do kraja ožujka, a sada je kraj siječnja, nešto napravi. Moje pitanje što očekivati nakon toga, planirate li neke preporuke uključiti u to priopćenje u ožujku, nekakve akcijske planove ili pregovarati s državama članicama. Dakle, što očekivati ožuku vezano uz eksante uvjetovanost? Sada ću vas zamoliti za kratke odgovore jer kao i obično kasnimo. Hvala vam lijepo. Pokušat ću biti kratak. Gospodin Mislim da smo mnogo učinili kroz prošlu reformu fonda za solidarnost kako bismo pokušali ubrzati prve isplate. Uveli smo mogućnosti plaćanja unaprijed i to je sada u procesu provedbe za Italiju. Što se tiče ovoga što ste vi spomenuli, paragova za mogućnost korištenja podrške koja dolazi iz Fonda za solidarnost, koja je na visokoj razini, za koju postoji visok prag, Moram reći da postoje regionalni pragovi koji omogućavaju da se regionalne katastrofe uzmu u obzir ako na regionalnoj osnovi one imaju dostatan značaj, dakle ako su dovele do dostatne štete. To je dakle jedna mogućnost koja je otvorena. Naravno, radi se isto tako i o pragovima jer je čisto logično da ne možemo nadoknađivati i svaku najmanju poplavu ili nešto tome slično. Dakle, te katastrofe manjeg opsega, no ako dođe do znatne štete na regionalnoj osnovi koja je iznad određenog praga za regionalne kriterije, Fond solidarnost se tu može upotrijebiti. Gospodine Rimon, govorimo o priopćenju koje dolazi u rujnu, pa vam danas detaljno ne mogu reći kako će biti sadržaj tog priopćenja preko graničnim preprekama, no što se tiče pristupa filozofije i pripremnih koraka, pokušali smo putem javnih konzultacija razumjeti što su zapravo glavne poteškoće, glavne prepreke za prekogranične aktivnosti bilo kojeg tipa. Da li o javnom transportu preko granice, da li aktivnostima malih i srednjih poduzetnika koji pokušavaju prodati svoju robu ili usluge preko obližne granice i tako dalje. Ali ono što danas mogu potvrditi je da, smo bili otvoreni svim oblicima, svim stajalištima i da bi rezultati trebali biti poprilično široki, sveobuhvatni, iako vam danas ne mogu konkretno reći koji će biti naši prijedlozi što se tiče javnih aktivnosti Što se priopćenja tiče, također je pred nama u glavnoj upravi regija izazov. S pravom ste pretpostavili da smo mi na samom izvoru informacija o cijelom nizu projekata. Moj komentar na to bi bio da i ne. Ja bih želio da mnogo, mnogo više znamo o pojedinim projektima na terenu. I, i dalje trebamo raditi na toj dvosmjernoj komunikaciji sa 400-500 upravljačkih tijela koje provode kohezijsku politiku i koji izabiru pojedinačne projekte. Tako da imamo potpuniju informaciju o zasebnim projektima što bi moglo trebalo biti najbolja osnova za komunikaciju s građanima. Dakle, to svakako još moramo poboljšati. Mm, gospođo Maletić, što se provedbe tiče, mm, mogu, ne mogu puno reći, ali što se tiče ove pojednostavljene troškovne opcije, zapravo je to svojevrsna kvaka 22 jer države članice, s obzirom na to što su rekli u vijeću, vrlo su nevoljke prihvatiti tu pojednostavljenu mogućnost te njezinu obvezatnost, iako prepoznaju da bi u krajnjoj liniji to bilo znatno pojednostavljenje, jer se boje kako će njihovi vlastiti revizori, ne revizori komisije, njihovi vlastiti revizori prosuđivati metode koje su logika te pojednostavljene opcije ipak radi se o procesu učenja, jer ovakve pojednostavljene opcije u prošlosti nismo imali i sada pokušavamo ubrzati taj proces učenja i potaknuti viš veću izgradnju pouzdanja između revizorskih tijela na nacionalnoj razini i upravljačkih tijela kako bi se moglo nadići taj problem ali priznajem da nije toliko lako izaći iz tog začaranog kruga. I također slažem se s vama što se SIS pa tiče, ne bi se trebalo raditi o natjecanju, konkurenciji, u većini slučajeva i nije tako, niti o krađu timanju projekata. Sjetimo se, postoji ipak temeljna razlika između financiranja pod kohezijskim fondom te pod EFSIM jedna stvar je bespovratno sredstvo, a drugo je potrebno odplatiti, tako da privlačnost nije baš jednaka, da kako očito je na koju stranu. Problem kvalitetne izrade projekata je zaseban problem koji nije uopće vezan uz EFSI, ali i na tome također trebamo raditi kao i države članice a imajući na umu nadolazeće razdoblje. Jer sastavni dio problema je spora provedba. Države članice su nam rekli da su prošle godine planirale podnijeti 300 velikih projekata otprilike. Koliko su ih na kraju podnijeli? Manje od 20% toga. Oko 60 projekata. A od toga 40 samo u Poljskoj. Dakle, pokazuje se u tome jedan nedostatak zrelosti što se tiče projekata koji su doista suštinski potrebni, ali koji nisu pripremljeni onako kako bi idealno govoreći trebali biti. I što se eksantu uvjetovanosti tiče za kraj, priopćenje će se baviti jednom cjelokupnom procjenom, a neće konkretno se baviti pojedinim uvjetovanostima koja još nisu ispunjene u ožujku. Službeni rok za eksanta uvjetovanost bio je 31. prosinca 2016. A države članice moraju izvijestiti o ispunjavanju eksanta uvjetovanosti do lipnja ove godine. Dakle, postoji ta siva zona od šest mjeseci unutar koje ćemo dati sve od sebe da to vrijeme iskoristimo i nadamo se da u srpnju više neće biti otvorenih eksante uvjetovanosti, a ako ih i bude, znate što piše u uredbi. Hvala. Okay, thank you. Thank you very much. Hvala vam lijepa, gospodine Lometro. Bila je ovo vrlo plodonosna i zanimljiva rasprava, hvala vam na tome i pozvat ćemo vas ponovno, redovito ćemo vas pozivati na sastanke odbora Ređi. Mislim da je to najbolji način da ostanemo u kontaktu i da se međusobno pružamo potporu. Hvala i puno uspjeha vam želim. That's easier. Um, we continue now our program. Nastavljamo sada s dnevnim redom. Neću vas podsjećati na cijelu priču o predmetu Omnibus. Svi znate o čemu se radi, imate informacije. Samo želim spomenuti da pripremamo mišljenje u skladu sa e, pravilom 54 plus plus s konkretnim e, nadležnostima našeg odbora. Sastavni smo dio koji su, o plana koji su napravili e, vodeći odbori Konti Bađi, zato naša izvjestiteljica gospođa Krail je pripremila i prvu razmjenu mišljenja prije dva do tri tjedna. Nadamo se da će sljedeći mjesec predstaviti prijedlog mišljenja, a onda ćemo moći glasovati o tome u travnju, što znači da ćemo zapravo e, pratiti raspored koji parlament kao takav ima radeći na ovom predmetu. Nećemo dalje gubiti vrijeme, samo želim dati riječ gospođi Krail da nam kaže kakav je razvoj događaja. Hvala gospođo predsjedavateljice. Da, evo, to je bio prilično šeprtljavi početak e, u, parlamentu, taj početak postupka Omnibus. Mi smo u regiju željeli e, da možemo dati dva stajališta s jedne strane u odnosu na to što e, što e, se odnosi na opću uredbu i uredbu o solidarnosti, a drugo u odnosu na financijska pravila koja su u najvećoj mjeri izvan kohezijske politike. I u svezi s tim e, dva izvjestitelja, gospođa Kresler i gospodin tu e, i no međutim konferencija predsjednika je na kraju odlučila drugačije, ja ne znam zašto, ali tako je. I to je sve bilo kratko pred Božić, mislim 15. prosinca je donesena ta odluka, tako da smo se morali na sastanku izvanrednih koordinatora dogovoriti kako ćemo sada dalje. I zato sam ja ovdje izvjestiteljica i u stvari sam pokušala intenzivno se pripremiti i danas e, provesti tu prvu razmjenu mišljenja. Iskreno ću reći da po nekim točkama doista više ne znam u kojem smjeru bi to moje izvješće trebalo ići i ja sam stoga upućena na to da dobijem input od vas po nekim točkama. Ono što je potpuno nesporno je pitanje želimo li pojednostavljenje kohezijske politike kroz izmjenu financijskih pravila Europske unije. Mi smo uvijek to tražili kao parlament. Ja ponekad kod čitanja prijedloga komisije nisam uvijek bila sigurna da li bi možda bilo jednostavnije kod tih izmjena no naravno mi imamo e, vremena to razjasniti u razgovoru sa komisijom i pojasniti ili dati da nam se pojasni. Meni je žao, ali ja nisam bankarica i ne, ne znam, nemam baš tolika znanja o financijskim instrumentima i u svakom slučaju treba mi podrška stručnjaka E, no, to nije problem e, koji me muči ovdje, jer e, kao što sam već spomenula, ovdje su u postupak omnibusa ušli određeni elementi koji idu mnogo dalje od običnog pojednostavljenja ja ću o tome još kasnije nešto reći. Kod financijskog, e, kod financijskih pravila, kod, e, tu je gospodin generalni direktor već rekao, postoji dakle radna skupina na visokoj razini koja se time bavi i to dakle e, u, u, sa novim, u novom e, pot, poticajnom razdoblju morat ćemo se pripremiti na to koje su to zapravo pojednostavljenja koja možemo provesti. Prva stvar gdje, sam, gdje me izuzetno raduje što sam to predložila je pitanje pojednostavljenih troškovnih opcija. E, to je do sada već postojalo na dobrovoljnoj osnovi i sada će to biti obvezujuće za projekte ispod 100.000 eura. A to mislim da apsolutno ima smisla ta mjera. No ja sam već iz regija čula da se oni brinu e, da ako su već uspjeli sve učiniti za, cijelo, e, za cijeli e, ovo poticajno razdoblje i ako su sve već pripremili i sve već imaju spremno i sad odjednom dođe do te obveze pojednostavljivanja. To doista nije e, lako tako od danas do sutra sve promijeniti. To je značajni napor. Iz tog razloga mi bismo trebali prodiskutirati da li možda u tim slučajevima ima smisla imati neko prijelazno razdoblje ili barem u tom prijelaznom razdoblju da onda postoji e, mogućnost podnijeti e, zahtjeve na ovaj ili onaj način e, jer u svakom slučaju mislim da treba intenzivno razmisliti o tome što je primjereno. Jako nam je žao da provedba u nekim krajevima ide jako sporo i teško. E, ovo je svakako jedno važno, važno polazišne i žao mi je što će možda zbog naš, nedostatka naših odluka doći još do nekih kašnjenja. Što se tiče odluke o paušalnim iznosima, tu, to je povezano sa odgovarajućim uvjetima koji vrijede u e, državama članicama. Ja znam da e, ne treba e, pocijeniti ni preopterećenost nacionalnih uprava i to sigurno nije u skladu sa ciljevima kohezijske politike, ali u načelu je sve to u redu i e, dobro. Što se tiče financijske strane, tu je potrebno i vjerujem da pitanje e, kako jednostavnije koristiti e, financijske instrumente, to pitanje je nešto čime smo se bavili i e, nadam se da će tu komisija dati prave prijedloge jer znam da i komisija ima veliki interes da države članice koriste više financijskih instrumenata, no tu bi određena pojašnjenja bila korisna. Sljedeća točka je točka e, gdje sam započela. Tu je bilo izmjena unutar kohezijske politike. E, prva e, promjena koju tu podržavam je uvod, uvođenje novih prioriteta. Naime, za mjere na području tražitelja azila i migranata da se tu sklapaju partnerski ugovori i da dođe do izmjene e, operativnih programa i da to sve bude dio opće uredbe. Ja smatram da je to u redu. Treba na fleksibilan način reagirati na izazov i to ćemo možda trebati i u buduće u nekim situacijama. Ne vidim nikakav problem s tim dijelom. Druga točka koja je tu predložena i koju smo imali u raspravi je veza kohezijske politike sa investicijskim planom EFSI-a. E, meni je tu, e, to je jedna točka gdje doista imam veliki upitnik. E, ako sada razmislim kako e, je Junkerov, simbolični Junkerov plan bio zamišljen. E, tu se kroz stavljanje na raspolaganje sredstva iz europskog proračuna, ali i kroz jamstva e, europskog proračuna se stavljaju, stavlja se novac na raspolaganje, javni novac za veliki, velike projekte koje se pregovaraju sa državama članicama koje nemaju nužno veze dakle sa e, kohezijskom politikom i ti projekti trebaju privući i privatni novac i koji će sudjelovati u tim javnim investicijama e, jer javni novac e, nije dovoljan za sve te izazove pred kojima stoje države članice. I što sada učiniti sa prijedlogom komisije u okviru tog postupka Omnibus? mi praktički ponovno uzimamo u ruke javni novac, naravno na zahtjev država članica, stavljamo to negdje na stranu pomoću jednog centralnog instrumenta i ponovno e, dajemo jamstva. Zašto EIB treba takvo dvostruko jamstvo za projekte? Zašto je to uopće potrebno? To vrijedi pitati. Ja neću sada ulaziti u neke rasprave bez odgovora i e, zamišljati neke odgovore, ali mislim da je to definitivno nešto gdje se trebamo zapitati. A druga stvar, jasno je da novac treba staviti na stranu u E, jedan središnji instrument koji će funkcionirati na upit država članica, ali praktički taj novac e, se oduzima iz kohezijske politike koja, koja se želi provesti uz podršku nas sviju. E, to je definitivno još jedna dodatna rasprava. Obično države članice žele e, sredstva kohezijske politike i žele ih koristiti za ciljeve kohezijske politike. Osim toga nije mi jasno kako će tu biti regulirano da država članica e, koja možda u nekom ministarstvu ili u kabinetu odluči da ćemo to tako učiniti, kako će oni e, uključiti lokalne i regionalne partnere na način da su i oni sporazumni jer e, mora se novac uzimati iz tog cijelog e, lonca tako reći i ako to presličim na situaciju u Njemačkoj mi možemo reći da koristit ćemo 500 milijuna eura iz kohezijske politike, to će se sve E, koristiti na razini saveznih zemalja i oni će to dalje distribuirati, ali na kraju može ispasti da zemlje, savezne zemlje nemaju ništa od toga, od tog projekta, ako do njega u konačnici dođe. Po mom mišljenju ne radi se samo o tome da povučemo novac iz kohezijske politike, već se radi i o strukturama odlučivanja e, za koje smo se borili e, načelo partnerstva nije nešto što nam je tako palo u krilo. To je nešto na čemu smo radili. Žao mi je, možda to i nije toliko sazrelo, ajmo reći, ali doista imam velike brige da neke ljude koji nisu toliko predjeljeni prema e, kohezijskoj politici bi mogli doći na ideju da je u buduće lakše uzeti četvrtinu iz kohezijske politike i unijeti to u sljedeći investicijski plan i onda će svima biti jednostavnije jer cijeli taj, e, svi ti uvjeti načelo partnerstva i sve uključivanje svih dionika i tako dalje, to komplicira stvari, ali to ne može biti naše stavište i mene doista zanima kako će kolegice i kolege na koji način će me savjetovati u da dalje sastavimo ovo izvješće u odnosu na ta pitanja. Možemo naravno razmišljati s kojim postupcima odlučivanja bi smo mogli postići bolju i učinkovitiju suradnju između kohezijske politike i EFSI-a, ali mislim da e, s ovim prijedlogom komisije to neće moći ići tako dalje. Sa Lambertom sam e, razgovarala i u zadnjoj općoj e, uredbi. Imali smo više od stotinu trialoga na tu temu. Jako dobro se sjećam jedne vrlo intenzivne rasprave o zajedničkim akcijskim planovima koji predstavljaju posebnu točku u postupku Omnibus. Zajednički akcijski planovi bi bili dobri ako će se koristiti i u tom smislu imamo dobre, nove, inovativne ideje. I očito e, se, nažalost, e, gotovo to ne primjenjuje u državama članicama, vjerojatno zato što je prekomplicirano. Komisija je sada reagirala na to, dala je određene predloge. Ja bih željela e, spomenuti kolegama da su tu i neke stvari koje su brisane, a koje su neke stvari koje, do, do kojih je u ovom odboru jako stalo. Primjerice jednako šansi, suzbijanje diskriminacije, to se je naprosto i odrezano. A katalog e, zahtjeva nije takav e, možda takav da je možda jednostavnije to provesti, ali politički cilj koji parlament pritom podržava mislim da se tu doista moramo pitati da li je on zadržan. I zadnja, odnosno predzadnja točka koja me tu motivira, e, jednako tako intenzivno smo razmišljali o pitanju podrške projektima na kulturnom području, infrastrukturnom području za kulturu i turizam. I tada smo nakon brojnih dugačkih rasprava se složili oko toga da e, e, kroz Europski regionalni fond e, se može poticati takozvani small scale infrastructure. Small scale znači projekti do 5 milijuna eura obično možda deset u nekim iznimnim slučajevima. To nam se činilo dovoljno. Ono, sada sam e, naučila da i države članice, a i e, kolege zastupnici u Europskom parlamentu, da postoji veliki, velika potražnja da se ta ograničenje sada ukine. Ja moram tu iskreno reći, ja s tim imam problem, jer smo mi iz dobrih e, razloga odlučili da ćemo E, imati taj puš kod izmjena kohezijske politike, da će biti e, znači, usmjerena na inovacije, tehnološki razvoj, istraživanja. Želi smo modernu kohezijsku politiku i u to, uz to se ubrajalo da e, i, i sa tim proračunom koji je sada manji, jasno je bilo da ne možemo sve financirati, E, i rekli smo da ne želimo e, investirati u stare već u mlade glave, evo reći što baš tako. E, ja mislim da mi i dalje gledamo jednako na to pitanje i ja mogu razumjeti da se u kontekstu katastrofe sa potresom u Italiji da postoji potreba da se njima pomogne, to uopće nije upitno. No, također moramo razmišljati da li imati to potpuno otvaranje bez ikakve gornje granice. E, možda bi to doista trebalo donekle smanjiti i razmišljati o nekoj gornjoj granici, možda nekoj primjerenijoj gornjoj granici i imati određenu fleksibilnost e, tako da se omogući pregovori između država članica e, u nekim posebno teškim slučajevima. Ja ne znam koliko kolegice i kolega sad možda, možda e, sam upravo sad postala nepopularna s, ovim izjavama, ali evo čekam vaše savjete. I zadnja točka, i tu molim i komisiju da to ispita, e, ja sam se ograničila u svojim pripremama na ono što se tiče odbora regije. Međutim, kod izmjene financijske pravila naišla sam na nešto što me malo alarmiralo. Imamo e, u kontekstu kohezijske politike e, moramo organizirati jednu posebnu e, posebnu pregovore o tome da se za Europski socijalni fond sufinancira PDV koji se ne može povratiti u ovim projektima. E, članak 184 ima jednu formulaciju koju, koja, mi se čini ne baš jednoznačna e, i tamo piše da ta iznimka i dalje postoji za kohezijsku politiku. Ja molim da stručnjaci koji to bolje razumiju da to još jednom ispitaju tu odredbu tog članka. Ja sam za to naravno da radimo što je brže moguće, da radimo učinkovito. Ja ću se pokušati držati vremenskog plana, ali ne mogu to obećati jer ovo je e, vrlo jedan angažirani e, projekt i ima dosta posla oko toga i mi kod tih teških e, pitanja trebamo imati dovoljno vremena da detaljno o tome raspravimo i da se informirano i da e, to e, i vremenski e, nekako uspijemo, ali ja ne znam da li će nam doista uspjeti to u rokovima koji su dani pronaći neku zajedničku liniju koja naravno to mora biti prihvaćeno od strane država članica u okviru trijaloga, naravno i u plenumu ovdje u parlamentu. Hvala na suradnji do sada i nadam se učinkovitoj suradnji sa e, izvjestiteljima u sjeni. Thank you. Thank you very much. Well, Hvala. Dobro, podijelili ste s nama svoje razmišljanja i vaše probleme. A sada bih dala riječ izvjestiteljima u sjeni da podijele svoje razmišljanja I možda ćemo vidjeti kako možemo onda dalje raditi na ovom predmetu. Gospodin Van Nistelrooy. Da, uvijek je to pitanje hoćete li stvari poboljšati ili pogoršati ako dođete s komentarima. Ja sam sad u dosta teškoj situaciji jer bih sad trebao poboljšati stvari. Jer je vaše stajalište jako obuhvatno i zaista ste e, tijekom izlaganja mogli istaknuti više stvari. Iako ste rekli da ste na samome početku, vidi se da ste već e, izdvojili stvari koje bi mogle biti važne. Možda bi trebalo malo razmisliti ne samo o sadržaju, već isto tako o poziciji našega odbora regiji, jer radi se zapravo o isključivoj nadležnosti našeg odbora da kažemo da ili ne stvarima koje nam se sviđaju ili ne sviđaju. Dakle, imamo prostora za vidjeti što nam je zanimljivo i mislim da dosta rano u procesu možemo izdvojiti što nam se sviđa, što ne. I možemo reći, dobro, ovome se može raspravljati, onome ne. Doći ćemo do trenutka, jer ići ćemo s tim na plenarku, mislim da u toj fazi, dakle, kad dođemo u taj trenutak, moramo znati što želimo činiti i na koji način želimo odraditi stvari. Želimo li novi postupak ili ne želimo novi postupak. Sve se zapravo svodi na napredak koji ćemo do tada ostvariti i mogućnosti koje otvara Omnibus. To je u ovoj fazi moj doprinos. U vašem dokumentu, u obrazloženju, reći ćete nam vjerojatno koje stvari, s obzirom na vašu viziju, koje točke ne smijemo pustiti. Dakle, gdje ne smijemo popustiti. Što se tiče ostaloga, mislim da ste napravili jako dobru analizu i mislim da razmišljamo na isti način. Pripremite izvješća, onda ćemo vidjeti hoćemo li i na koji način poboljšati neke stvari. Hvala. Hvala lijepa. Gospođo Tomašić, izvolite. A, proteklih 30 godina broj općih pravila financiranja sadržanih u financijskoj uredbi naglo se povećao. Osim toga pojavio se niz sektorskih financijskih pravila, pravila sudjelovanja u okvirnom programu za istraživanje inovacije, zajedničke odredbe o europskim strukturnim i investicijskim fondovima te zajednička pravila za provedbu vanjskog djelovanja. Zbog složenosti financijskog paketa pravila usporena je provedba fondova EU-a koja je posljedično postala skupa i sklona pojavi pogrešaka. Sukladno tome podržavam ambiciozne revizije općih financijskih pravila od strane Europske komisije potkrijepljenih odgovarajućim izmjenama sektorskih financijskih pravila uspostavljenima u obliku 15 zakonodavnih dokumenata u pogledu višegodišnjih programa. Cilj uključivanja sektorskih izmjena unutar istog zakonodavnog prijedloga jest osigurati odvijanje usklađenog postupka pregovora te olakšati brzo donošenje od strane zakonodavca. Zbog toga je potrebno nastaviti ulagati napore kako bi se uklonila uska grla, osigurale sinergije i komplementarnosti između fondova ESI i ostalih fondova EU-a. Time će se smanjiti troškovi povezani s provedbom pravila EU-a kao i broj pogrešaka. Jednostavnija i fleksibilnija financijska pravila EU-a ključna su za poboljšanje sposobnosti proračuna EU-a da se prilagodi promjenama i da reagira na neočekivane situacije. Posebno bih pozdravila pojednostavljenje za primatelje fondova EU-a gdje će se pojednostavljenja odnositi na bespovratna sredstva kao i usredotočenost na rezultate i pojednostavljenje izvješćivanja. Snažnija usmjerenost na rezultate putem jednokratnih iznosa, nagrada i plaćanja koje se temelji na učinku i rezultatima umjesto na nadoknadi troškova i plaćanja za koje je potrebno ispuniti uvjete. Time bi se trebalo pridonijeti dodatnom smanjenju troškova provedbe fondova EU-a te naravno i broja pogrešaka. Isto tako jednostavnija i racionalnija administracija EU-a, olakšavanje sklapanja sporazuma ili delegiranja ovlasti među institucijama ili tijelima kako bi se objedinila provedba administrativnih odobrenih sredstava u europskim uredima ili izvršnim agencijama. U vremenima velike krize u EU uniji od iznimne je važnosti omogućiti pružanje mogućnosti za uključivanje građana. Prijedlogom se pruža mogućnost da se komisija, države članice i bilo koje drugo tijelo koje izvršava proračun Unije savjetuje sa građanima u pogledu izvršenja proračuna Unije. Građani Europske unije se trebaju osjećati kao dio Europske unije i kako je ona tu za njih, a ne obrnuto. Hvala lijepa. Hvala lijepa. A sada za Alde govorim ja. Pokušat ću reći kakva je moja vizija. Kao prvo, podržavam vašu analizu. Gospodine Van Listeroj, u pravu ste moramo svoju pažnju smjeriti na ove isključive nadležnosti odbora regiji kako bismo formirali, oblikovali stajalište e, našeg odbora. Željeli smo pripremiti dva mišljenja, ali to nije bilo moguće. možemo iznijeti prijedloge vezane uz omnibus, ali oni što je najvažnije za nas u regiju su zapravo isključive nadležnosti i oni članci koji su pod isključivom nadležnošću odbora regiji. Mislim da je tu ključna riječ pojednostavljivanje i to svakako moramo podržati, uključujući i kod financijskih instrumenata. O tome govorimo, govorimo, govorimo već duže vrijeme i sada je došao trenutak kada možemo uključiti stvarno pojednostavljivanje čak i za ovo razdoblje do 2020. godine. Druga stvar koju želim reći je sljedeća. Kada govorimo o Europskom fondu za strateška ulaganja, ponovno je došlo vrijeme kada moramo reći što želimo. Jer sve rasprave o tome da trebamo raditi zajedno, da trebamo raditi paralelno na nekim stvarima, da trebamo osigurati komplementarnost između strukturnih fondova i e, Europskog fonda za strateška ulaganja i tako dalje i tako dalje. Sve su to samo rasprave koje se vode kako ovdje, tako i u drugim formatima i na drugim sastancima. Međutim, ovo je trenutak kada moramo reći što želimo. Što želimo od tih različitih instrumenata. Moramo naglasiti da to nije sastavni dio kohezijske politike, već da se radi o zapravo drugačijem instrumentu koji se upotrebljava na razini Europske unije i u regijama i moramo predložiti nekakvu komplementarnost, ali istovremeno i razliku između strukturnih fondova i e, tog fonda za strateška ulaganja. I mislim da će biti vrlo važno to učiniti, zato što ovaj predmet Omnibus nije samo predmet kojim se revidira sadašnji višegodišnji financijski okvir. To je zapravo priprema za budući e, višegodišnji financijski okvir. I ono što stavimo u ovaj predmet kao stajalište regija treba biti i osnovica za naše stajalište za budući financijski okvir. I zato je moje mišljenje kao izvjestiteljice u sjeni da se trebamo usredotočiti na nadležnosti regija da trebamo snažno podržati pojednostavljivanje jer to je zapravo glavna poruka. i zapravo moramo jasno reći koje je naše stajalište u odnosu na Europski e, fond za strateška ulaganja kao i koje je naše stajalište vezano uz financijske instrumente. Što se tiče promjena koje su vezane uz migrante i izbjeglice, da, to su promjene koje predstavljaju reakciju na sadašnju situaciju u Europi, moramo biti vrlo oprezni. Očekujem da će biti različitih poruka od vijeća koje će ići u tom smjeru. Međutim, moje je mišljenje da bismo trebali biti vrlo oprezni i da bismo trebali predložiti metodu koja će slijediti pravila i koja će omogućiti uključivanje ciljeva operativne programe temeljem pravila koja će se utvrditi i za koja će se reći da ta pravila su prihvatljiva i države članice to mogu učiniti. Evo, to su moji komentari, mm, zaista preliminarni, ali svi mi smo zapravo, ja mislim, na istoj razini kada se radi o tome. Hvala lijepa. Gospodin Omarženi je ovdje. Gospođa Vana, izvolite. Hvala vam, predsjedavateljice, poštovana izvjestiteljice. Ja sam već više puta ponavljala da zeleni imaju kritični, e, kritično mišljenje prema ovome prijedlogu i koje bismo trebali e, slijediti. Za nas e, je ovdje nije samo pitanje postupanja i pogođenih odbora definitivno to ne može biti slučaj e, presedan za budućnost e, i da to komisija ne može predstavljati samo kao tehnički dokument jer on to naravno nije a osobito e, ta mogućnost neograničenog transfera sredstava u fond za strateška ulaganja to je potencijalni kraj kohezijske politike kakvu poznajemo ono što ja ovdje ne uviđam jest e, da se uvijek kaže EFSI nije konkurencija, EFSI nije, ne ugrožava kohezijsku politiku ili e, radi se to o sasvim drugačijem instrumentu. Naravno, to nije baš tako. Jer e, komisiji je sasvim jasno i cijela ta omnibus regulativa je sasvim jasna ispričavam se, znači e, pre, prednost koju komisija daje EFSI-u je zaista eklatantna jer s jedne strane stoji u pojašnjenjima da će komisija potaknuti države članice da izvrše taj e, transfer sredstava iz kohezijske politike prema EFSI-u. A s druge strane piše da doprinosi država članica za EFSI su izuzeti iz kriterija deficita za izračun proračunskog deficita. Znači, to je iznimka koja ne postoji ni u jednom drugom političkom području. Znači uopće govoriti to o nekoj ravnopravnosti i reći da nema tu pološenog postupanja prema EFSI-u kao instrumentu, mislim da to jednostavno nije realno. Mm, to je doista jačanje, slabljenje kohezijske politike po meni. Ja još imam i jedno sadržajno pitanje koje nije pojašnjeno je ne mogu e, ništa po tim zamisliti, a to je taj novi koncept zajedničke provedbe koji treba uvesti za razliku od e, takozvanog shared managementa. Možda tu e, na strani komisije e, jasno može biti rečeno što je taj shared implementation u odnosu na shared management, koje to ima konkretne posljedice, možda da se navedu neki konkretni primjeri. A inače, radujem se suradnji s vama, gospođo izvjestiteljice, ali i sa drugim strankama, jer mislim da ovdje u regiju doista imamo interese koji nadilaze e, same interese stranaka e, kako uopće se provodi investicijska politika, ciljanost, zaštita klimatskih promjena, E, borba protiv socijalne izolacije i tako dalje. To su sve ti interesi koji zaista nadjela za granice pojedinih stranaka i nadam se da ćemo u ovom odboru donijeti vrlo jedno snažno stajalište. Hvala. Redu, hvala. Ne vidim druga javljenja za riječ. Pa ću e, pitati sada predsjednika Europske komisije. Gospođa Mori, izvolite. Uh, gospodin ne gospođa Mori. A u redu je gospođo predsjednice, nema problema. Bit ću vrlo kratak, zato što znam da e, malo kasnimo u odnosu na predviđeni program i mislim da zapravo ne mogu govoriti o apsolutno svakom aspektu omnibusa, uh, uredbe omnibusa u sljedećih nekoliko minuta. Međutim, dozvolite da izdvojim samo nekoliko elemenata koji su spomenuti i da ponovim, ako mi dozvolite, kako je stajalište komisije. Kao prvo što se tiče općeg pristupa i pojednostavljivanja, Mislim da je gospođa Krejl stavila naglasak na to. Ono što mi pokušavamo učiniti je zapravo E, pronaći e, konkretne ciljane e, dijelove gdje možemo u razdoblju za 2014. do 2020. unijeti brze i efikasne promjene. Evo nekoliko bazičnih primjedba. Uredba Omnibus ne bavi se pojednostavljivanjem cijelog procesa programiranja od početka razdoblja zato što je to već prošlo. Dakle, nema nikakve svrhe baviti se sada tim pitanjem. Nismo se također bavili pojednostavljivanjem okvira za e, iskazivanje rezultata zato što još do toga nismo došli. Dakle, činimo ono što je u našoj moći e, sada u sredini programskog razdoblja. Bez, i to želim naglasiti, potkopavanja postupaka i procesa koja su države članice već započele u tom razdoblju. Dakle, ne radi se o tome da sve preokrenemo na glavačke kada je proces već krenuo i došao do polovice. Velika većina prijedloga za pojednostavljivanje koji su sastavni dio omnibusa zapravo se tiču opcija, dodavanja opcija. To su opcije koje programima daju mogućnosti korištenja novih ili ponešto dopunjenih i izmijenjenih instrumenata za pojednostavljivanje stvari. I mislim da je to pristup koji smo zauzeli vezano uz veliki broj prijedloga, vezano primjerice uz troškovne opcije, odnosno pojednostavljene troškovne opcije, primjerice korištenje paušalne stope vezano uz neizravne troškove, službovne troškove i tako dalje. I sve su to stvari koje nude različite opcije programima kako bi se ti programi mogli prilagoditi danim okolnostima i kako bi se mogli prilagoditi pojedinačnim okolnostima odvijanja svakoga programa. Postoji jedan izuzetak o tom o kome se već govorilo, a to je zapravo um, uh, obveza simplifikacije troškova ispod 100 tisuća i to je zapravo e, bio izravni odgovor, izravna reakcija značajnoj razini pritužbi e, koje se gomilaju unatrag e, dužeg niza godina vezano uz rast administrativnog opterećenja. Mali projekti čija je vrijednost daleko ispod sto tisuća zapravo se žale zbog ogromnog tereta koje predstavlja revizija, troškova koje tu povlače za sobom, neki mikroprojekti vrlo često kažu da su zapravo potrošili više novca na samu reviziju nego bespovratnih sredstava koje su dobili i to je zapravo nešto što je bilo učestalo, tako da pokušavamo ozbiljno to primijeniti, koristimo simplificirane troškove za čitav niz programa, nastojimo sve veći broj programa potaknuti da se koriste tom opcijom, nastojimo potaknuti države članice. Dakle, za male projekte bismo trebali ići na automatsku uporabu i to s namjerom da na taj način dobijemo stvarni streamlining. Ono čega me je malo strah zapravo tiče se nekih elemenata o prijelaznim razdobljima ili situacije da se ne ukopamo u praktički stalno prijelazno razdoblje što je bila jedna od opcija ali gledajte onda više nemate prijelazno razdoblje nego imate ponuđenu još jednu stalnu opciju a to nije ono čemu smo težili. Ako dozvolite rekao bih još nekoliko riječi o odnosu između fondova i EFSI-a što je očito jedna od stvari e, koja zanima ovaj odbor. Na bazičnoj razini izravan odgovor bio bi da postoji potreba da se podastru dodatni elementi vezano uz odnos između ta dva elementa zato što kao suzakonodavac e, kada ste zadnji put e, donosili propise koji se tiču fondova, EFSI nije postojao. Sada postoji EFSI, dakle jedan značajan investicijski fond koji je tu i sada kada promatramo naše propise moramo zapravo vidjeti što možemo učiniti u ovoj fazi kako bismo stvari bolje uskladali, bolje povezali, kako bismo efikasnije iskoristili dva različita izvora financiranja. Mislim da na bazičnoj razini bi bilo pogrešno čak niti ne razmotriti tu opciju. Druga stvar koju želim reći jest da mislim da moramo uzeti u obzir važnost visoke razine komplementarnosti, najviše moguće razine unutar europskog proračuna i uspjeli smo to zapravo učiniti u velikom broju fondova. Mislim da to ima smisla iz gledišta EFSI-a. Mogao bih zapravo reći da uz EFSI i uz fondove ESI primjerice Europska investicijska banka može zapravo financirati i davati potporu projektima kojima inače ne bi mogla dati potporu, da ne govorimo također o velikom broju projekata iz privatnog sektora. Neću sada ulaziti u detalje, tome se možemo vratiti kasnije. Gospođa Krejli je, ja mislim, postavila jedno konkretno pitanje vezano uz PDV. E, to možemo kasnije promotriti. Mislim da članak 180. zapravo govori o bespovratnim sredstvima pod izravnom upotrebom, tako da mislim da se to ne odnosi na E, sredstva kojima se upravlja zajednički, ali možemo to još provjeriti i razjasniti. Želim samo reći da smo mi sa strane komisije zaista spremni, e, kao što je i naglasio e, moj glavni ravnatelj ranije rekao, da se propisi usvoje što je prije moguće kako bismo imali dovoljno vremena da oni zaista zažive u ovom programskom razdoblju. Dakle, spremni smo na svaku raspravu, svaku pomoć, svaku razmjenu mišljenja u kojoj možemo sudjelovati. Svakako nas ne oklijevajte pitati za to. Hvala, gospođo Krail, izvolite. Da, dakle, ovo sve što ste rekli ne, mogu baš reći da mi je jako pomoglo. Politička pitanja koja su sad ovdje e, nabacana, e, ja e, mislim da e, mogu samo zaključiti da je analiza bila dobra. Evo, ja ću sjesti i pokušat ću izraditi jedan prijedlog. Nadam se da ću to i uspjeti. Prije nego što to predstavim e, u odboru, nadam se da ću imati priliku sa izvjestivima o sjeni još o tome popričati. No, e, raduje me što se načelno slažemo oko načela pojednostavljivanja, da to svi skupa podržavamo možda postoji i mogućnost da se te teške političke stvari možda iz, izvuku iz ovog procesa i da se o njima pregovara zasebno. To je evo spontana ideja. Možda bismo mogli reći da ćemo odvojiti, razdvojiti raspravu o EFSI-u i EZIF-u i e, da se od komisije očekuje još jedan prijedlog na tu temu. To bi bila jedna mogućnost koja bi nam uštedjela dosta vremena, koja možda i nije u smislu e, ovog e, prijedloga komisije, ali može dovesti do jednog kompromisa. Evo, to je samo ideja koja mi sad upravo pala na pamet. Moram i sama prvo o tome razmisliti i savjetovati se sa o mogućnosti i sa izvjestiteljima o o tome. Sve to skupa, osim PDV-a, sve su to točke e, koje se, e, kojima se bavimo u okviru e, članka 165. Moguće je da to svakako ima utjecaja na pojednostavljenje samog samih financijskih pravila, no ako se e, to odnosi na jedno od ove tri uredbe, onda ste u našoj nadležnosti. Mi moramo reagirati. E, ovo pitanje simplifikacije kohezijske politike, e, tu, tu se ne bavimo tim teškim temama. Već dugo čekamo na odgovarajući predlog i drago mi je da sada idemo u tom smjeru i ja ću se potruditi dati jedan uravnoteženi prijedlog za dva tjedna. Hvala. Um, Hvala vam. Ja zatvaram sada ovu raspravu, vratit ćemo se jako brzo na nju. E, možete očekivati puno podršku tajništva i u organizaciji sastanaka sa izvjestiteljima u sjeni i tako dalje. Imamo li nešto po točkom raznom? Nemamo. U tom slučaju ću vas obavijestiti da naš sljedeći sastanak u ponedjeljak 6. veljače od 3 sata poslijepodne. A sada zaključujemo ovaj sastanak barem onaj javni dio sastanka i e, molit ću sve vas koji niste pozvani na sastanak koordinatora da otiđete, da iziđete iz prostorije. Imate i dokumente za sastanak koordinatora, a sada ću zahvaliti i prevoditeljima. ima. Da, imamo prevođenje do 6.30 na, za sastanku koordinatora.